Uh, Kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Počinjemo popodnevni dio sastanka sa razmjenom mišljenja s gospodinom Gijem na našem uh, pregovaraču za Brexit eh, gospodinom Elmarom Brokom koji je također u skupini koja se bavi Brexitom. Interes našeg odbora za tu temu je izražen već nekoliko puta. Nedavno smo imali javno saslušanje o posljedicama eh, povlačenja Velike Britanije iz Europske unije eh, na okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. I tada je jasno rečeno da bi povlačenje Ujedinjene kraljevine moglo imati eh, vrlo ozbiljan utjecaj na područje kojim se bavi ovaj odbor dogovoreno je da ćemo tu zabrinutost prenijeti našim pregovaračima, zato sam poslala dopis gospodinu Barnjevu i zato smo pozvali gospodu Ferhoštata Broka i Gualtierija da dođu danas na naš sastanak. Dakle, bez odlaganja prvo dajem riječ gospodinu Ferhoštatu koji će nam ukratko prikazati postignut napredak u pregovorima i <clears throat> iznijeti sljedeće koraka. Puno hvala. Zahvaljujem odboru Envi na pozivu. Da, El Marija, doćemo na, na vaš sastanak. A zahvaljujem i predsjedateljici i cijelom odboru na vašem doprinosu, na informacijama koje ste poslali našoj skupini i to je bilo jako važno e, kad smo usvajali tri ključne rezolucije u parlamentu koje smo do sada usvojili. Ja bih intervenirao u dva dijela. Prvo bih govorio o našem općem pristupu Brexitu i o onome što planiramo za sljedećih nekoliko mjeseci, a u drugom dijelu bih govorio o konkretnim temama koje spadaju u djelokrug rada odbor ENVI i iznio bih pet ključnih pitanja na koja moramo odgovoriti u sljedećoj fazi pregovora a koja se odnose na pitanja Envija. Dakle, to će biti moj pristup. Prvo, kad je riječ o općem pristupu, kao što znate, 13. prosinca smo donijeli rezoluciju. Vijeće je odobrilo zajedničko izvješće Ujedinjene kraljevine i Europske unije gdje se kaže da postoji dovoljan napredak, po tri glavna pitanja, <laughs> dakle prava građana, financijsko rješenje i granica s Irskom. Pa su vijeće i parlament došli do zaključka da je postignut dovoljan napredak to ne znači da su svi problemi riješeni, već samo da je napredak dovoljan. Sva preostala pitanja još nisu riješena. Premda je postignut dovoljan napredak, Jasno je da postoji velika zabrinutost i dalje za prava građana, odbori Libe, Jure i Empo se e, brinu za to i za postupak koji će primijeniti britanske vlasti, a e, taj dio o pravima građana će biti ugrađen u sporazum o povlačenju. Dakle, postupak mora biti povoljan za građane jer kada javne vlasti kažu da će neki postupak biti jednostavan, to nije uvijek tako. Obično bude obrnuto. Dakle, budući da je parlament prva linija obrane prava građana, mi moramo to eh, učiniti na pravi način. A što predstoji u budućnosti? postoje tri ključna izazova i tri pravca u kojima moramo raditi u parlamentu. Prvo, treba formalizirati e, izvješće o napretku e, i to pretvoriti u formalni tekst sporazuma o povlačenju. Riječ je i dalje od ova tri pitanja e, prava građana, e, financije i Irska, no to nisu jedina pitanja koja treba riješiti. Drugi pravac na kojem ćemo raditi je sporazum do kojeg moramo doći prije ožujka o prijelaznom razdoblju. Biće potrebno prijelazno razdoblje, a kako će ono funkcionirati i koji će se sustav primjenjivati, to moramo dogovoriti prije ožujka, a svi se mi moramo složiti sa pristupom vijeća. Treći element, odnosno treći pravac na kojem moramo raditi je početak pregovora od ožujka nadalje, ne od sada nego od ožujka, o budućem odnosu a to treba voditi do političke izjave koja će biti poseban dokument ili dodatak mi kao parlament smatramo da je najbolje da to bude dodatak sporazumu o povlačenju. Sporazum o povlačenju se će se sastojati od e, tri dijela. Prvo sam sporazum o povlačenju sa ova tri dijela o pravima građana, financijama i e, Irskoj i e, zatim e, drugi dio o prijelaznom razdoblju i uz to će biti i dodatak, a dodatak će sadržavati sporazum o budućem odnosu. Dakle, politički to znači da već sutra moramo to napraviti. Naime, imamo manje od deset mjeseci, devet mjeseci. Za devet mjeseci možete roditi dijete, ali nisam siguran da će biti dovoljno vremena za ovo što trebamo učiniti u narednih devet do deset mjeseci. Kako ćemo se organizirati u parlamentu? E, u e, prvom dijelu o sporazumu o povlačenju, tu ćemo kao parlament posebnu pozornost posvetiti e, proceduri koja će se primjenjivati kad je riječ o pravima građana. To je za nas ključni element jer e, evropski građani koji žive u Britaniji i britanski građani koji žive u Europskoj uniji mi možemo jamčiti ista prava koja imaju sada, ali sve ovisi o e, postupcima, o procedurama. Ako je postupak toliko kompliciran da to postaje e, birokratska noćna mora, onda to ništa ne znači. Dakle, za parlament e, imati proceduru koja je spontana automatska koja administrativno ne opterećuje građane, to će biti ključno. Drugi dio se odnosi na tranziciju, odnosno prijelazno razdoblje. 21. siječnja ćemo usvojiti smjernice za pregovore s Britanijom o e, prijelaznom razdoblju. E, naša skupina je dala savjete vijeću o općim poslovima o tim smjernicama. Ove smjernice u biti govore sljedeće, da prijelaz može biti samo nastavak pravne stečevine, postojeće situacije. Dakle, nema izmjena, nema biranja a la carte. Ne može se reći pa u tom prijelaznom razdoblju želimo carinsku uniju, ali ne želimo jedinstveno tržište. Ili sviđa nam se slobodno kretanje robe i kapitala, ali ne i slobodno kretanje ljudi. Dakle, e, prijelazno razdoblje mora biti nastavak e, članstva, ali bez članstva e, Velike Britanije u cijeloj pravnoj stečevini, sa jednim iznimkom, e, a to je zastupljenost Britanije u svim tijelima. Neće više biti zastupljenost Britanije u parlamentu, e, sudu, revizorskom sudu, Europskoj komisiji i svim drugim tijelima. Dakle, to će biti članstvo bez zastupljenosti. To će biti to prijelazno razdoblje. Sve politike e, ostaju nedirane dodirnute, e, svo zakonodavstvo se i dalje primjenjuje i dalje je nadležan Europski sud, ali ujedina kraljevina više nije zastupljena u političkim tijelima koje vode e, Europsku uniju u tom prijelaznom razdoblju. A druga važna stvar u tim smjernicama je da novi sustav za građane Europske unije koji žive u Velikoj Britaniji se počinje primjenjivati tek poslije prijelaznog razdoblja. Dakle, ova procedura o kojoj raspravljamo će se primjenjivati nakon prijelaznog razdoblja, ali za vrijeme prijelaznog razdoblja primjenjuje se i dalje pravna stečevina EU. Kada će e, to prijelazno razdoblje završiti? Pa prijedlog u smjernicama je da to bude u prosincu 2020. godine. Parlament, kao što znate, je u svojoj prvoj rezoluciji bio malo otvoreniji i naznačio je maksimalno razdoblje od tri godine za prijelaz, ali mi govorimo o pregovaraču u redu. Mi se slažemo s vašom idejom da prijelaz e, završi e, u prosincu 2020. ali tu možete biti malo fleksibilni. A treća treći radni pravac u parlamentu u sljedećih mjeseci će biti formulirati u novoj rezoluciji koja će e, se staviti na dnevni red plenarne sjednice u ožujku rezoluciju o tome kako mi kao Europski parlament vidimo budući odnos Ujedinjene kraljevine i Europske unije. A ovdje je ključno da nam vaš odbor e, dade input za sve što se odnosi na javno zdravlje, na standarde zaštite okoliša i sigurnost hrane. Dakle, sve što se odnosi na nadležnost odbora ENVI, jer to neće biti kratka rezolucija, to će biti rezolucija od nekih 60 stavaka, u kojoj Europski parlament iznosi svoje mišljenje o budućem odnosu. Već smo najavili da to mora biti ugovor o pridruživanju na temelju članka 217 ugovora, ali mi moramo razraditi kako mi vidimo e, taj odnos recimo u trgovini, e, unutarnjoj sigurnosti, vanjskoj sigurnosti, dakle ona četiri stupa tog e, sporazuma koji moramo izraditi. Da bismo to pripremili organiziramo u ovom trenutku, e, počeli smo prije dva dana, e, niz in kamera seminara s Europskom komisijom, a to će se odvijati paralelno s vijećem. Dakle, komisija to organizira sa radnom skupinom e, u komisiji, u vijeću. Dakle, paralelno će se raditi u parlamentu. Biće četiri seminara in kamera gdje će se raspravljati sa komisijom Pozvana je i skupina za Brexit, pozvani su i e, predsjednici odbora i koordinatori klubova e, koji su zastupljeni i koji su usvojili rezolucije parlamenta. Jedna od sedam tema o kojima ćemo razgovarati u tim in kamera seminarima je tema koja je osobito važna za Envi, a to će svakako ćemo pozvati Envi na to, a to su jednaki uvjeti za sve osobito kada je riječ o standardima zaštite okoliša, javnog zdravlja i sigurnosti hrane koja će se primjenjivati u budućnosti. Dakle, taj poziv ćete dobiti, a na temelju tih seminara pripremit ćemo tekst, to će pripremiti skupina za Brexit. Mi ćemo vama poslati sve što se odnosi na vaše teme kako biste vi u svom odmoru mogli e, raspraviti e, o tome i vidjeti da li e, je sadrženo unutra sve što vi želite da bude. I na kraju koja su konkretna pitanja mislim da guram otvorena vrata, ne znam je se to može reći na vašem jeziku. Kad je riječ o okolišu, e, o klimatskim e, promjenama, javnom zdravlju, sigurnosti hrane, e, to su područja koja nisu zemljopisno slijepa. Dakle, granice, političke granice i pravna nadležnosti nisu baš korisne eh, kad je riječ o tim temama. A drugo što želim reći je da 2000 propisa eh, i zakonodavstva EU se primjenjuje u ovom trenutku o tim temama i primjenjuju se i u Ujedinjenoj kraljevine. Jasno je dakle da će Brexit imati golemi utjecaj na ta pitanja. I treće što želim reći je da tih 2000 europskih propisa sadrže zaštitne mehanizma i ne mogu samo nestati na dan kad dođe do Brexita. Dakle, bit će potrebne prijelazne mjere. Puno će se toga riješiti u samom prijelaznom razdoblju jer nakon povlačenje 2019. do početka 2021. E, imat ćemo prijelazno razdoblje gdje će se u potpunosti primjenjivati svih 2000 propisa. U tom prijelaznom razdoblju se ništa neće promijeniti, ali nakon toga moramo definirati u tom sporazumu koji bi trebao biti sporazum o pridruživanju na temelju članka 217 kako će to funkcionirati i s time bih zaključio. Dakle, po mom mišljenju trebamo odgovoriti na pet ključnih pitanja. Vi morate dati odgovor na ta pitanja i mi zajedno moramo na njih odgovoriti u našoj rezoluciji u ožujku. Prvo je pitanje kako osigurati da Ujedinjena kraljevina zadrža iste standarde zaštite okoliša i sigurnosti hrane kao i Europska unija. To je osobito važno obzirom na budući trgovinski odnos. Kako ćemo to postići? Kako to osigurati? drugo je kako ćemo jamčiti da buduće odluke Ujedinjene kraljevine kao treće države kad je riječ o politici okoliša ne utječu negativno na ostatak Europe. To je po mom mišljenju druga točka i drugi zaštitni mehanizam o kojem moramo raspravljati. Jer kad izađu oni će biti treća država, u prijelaznom razdoblju <clears throat> možete još uvijek reći da, da, ali nema problema, vi se morate toga pridržavati, ali sada moramo vidjeti e, nakon e, tog prijelaznog razdoblja e, da kako će njihove odluke utjecati na sve politike. Nadalje, pitanje je kako zadržati brzi pristup sigurnim lijekovima i za ljude koji žive u Ujedinjenoj kraljevini i za ljude koji će u budućnosti živjeti u 27 država članica, jer oni će izaći iz Europske agencije za lijekove. Kako to osigurati? Četvrto pitanje koje vam postavljam, a nadam se da vaš odbor može razmisliti o tome, je kako riješiti međusobno priznavanje studija, profesionalnih e, kvalifikacija e, kad je riječ o ljudima koji rade na primjer u zdravstvenom sektoru. To je ključni primjer onoga s čime ćemo biti suočeni. A zadnje pitanje koje vam želim postaviti je kako osigurati razmjenu važnih e, saznanja i informacija. Na primjer kad je riječ o sigurnosti lijekova, to je važna informacija E, koju moramo podijeliti mi s njima i oni s nama isto tako može se e, odvijati nešto vrlo brzo na području sigurnosti hrane. Ja dolazim iz države gdje je pala vlada zbog sigurnosti hrane i problema na tom području. Dakle, kako rješavati? Nemojte se smijati, gospodine Stas. Znate dobro o čemu govorim. To je bila šansa da vaša stranka uđe u vladu. Ali dobro, Dakle, mislim da su to pet ključnih pitanja. Možda ima i drugih pitanja, ali mislim da je ovo pet ključnih pitanja na koja moramo naći odgovor u rezoluciji, ne e, izvješćem od stotinu stranica, već jednostavno navodeći evo ovako mislimo da to treba funkcionirati, a onda će biti naš zadatak u e, skupini, osobito zadatak Elmara Broka, da vidi da dalje radimo u tom smjeru. Dakle, vrlo sam zadovoljan što ste me pozvali ovdje da čujem e, vaše prijedloge i sugestije po tih pet pitanja. Puno hvala gospodine Ferhofstadt. Mislim da ste skrenuli našu pozornost već na niz tema. O nečemu smo već razgovarali u našem odboru. Pretpostavljam da će kolege biti vrlo zainteresirani, a sada prije nego što dam riječ kolegama, pozivam gospodina Broka da iznese e, svoje viđenje te teme. Puno hvala. Evo, ja ću samo kratko nadopuniti izlaganje e, e, kolege. Doista je važno da kažemo da do sada nismo imali načelnih problema s Brexitom, možda će oni doći. U ovom trenutku e, smo u vrlo e, dobroj atmosferi e, suradnje i često i računamo na tješnju suradnju s parlamentom. Oprostite, može li govornik govoriti malo glasnije jer ga loše čujem. The second uh, Kolega Verhofstadt je govorio o tome kako možemo dobiti 60 bodova, odnosno od odbora ne smijemo imati nekakva pogrešna ispitivanja ako svaki odbor napravi samo dokument koji ima jednu stranicu, bit ćemo u problemima. Dakle, molim vas da se ograničite na bitno, a ne na detalje. Što se tiče prijelaznog razdoblja, kao što ga mi definiramo, tada ne bi trebalo s tim biti problema. Pravna stečevina u cjelini treba biti primjenjema a promjena u pravnoj stečevini se primjenjuje dvije ili tri godine nakon završetka prijelaznog razdoblja. Ali to svakako i vi morate kontrolirati, a to neće biti jedan od najvećih problema. Pitanje koje sada imamo pred nama e, u stručnom dokumentu se spomenulo to pitanje, to je pitanje Sjeverne Irske. Imat ćemo određenih regulatornih e, sličnosti između Irske i Sjeverne Irske. E, trebamo pogledati što to znači za zaštitu okoliša i sigurnost hrane. Tu trebamo biti vrlo oprezni. Radi se o praktičnim problemima, o načelima smo se dogovorili. Vi morate to pogledati, vi ste stručnjaci za to. Nadalje, što se tiče sporazuma koji slijede, radi se o sporazumima s trećom državom. To nije nastavak po, ili razvoj postojeće situacije. Radi se o novom sporazumu s trećom državom. A to znači da pregovori kreću od početka, kao što smo to radili u pregovorima s Kanadom i moramo biti svjesni toga. Moramo točno formulirati naše standarde koji trebaju zadovoljavati razinu kojoj težimo i tek tada ćemo otvoriti naše tržište. Tu moramo biti vrlo oprezni. Kako će se to činiti? A, uloga Europskog parlamenta je uloga zakonodavca Dakle, trebamo zajamčiti regulatornu suradnju između e, administracija. Do sada Britanija odbija sudjelovanje u unutarnjem tržištu, e, ne želi preuzeti zakonodavstvo, ne želi plaćati, ne želi ispunjavati četiri slobode, a mi to odbijamo. Dakle, radi se o klasičnom trgovinskom sporazumu, e, istraživanje, Erasmus i sigurnost. Toga moramo biti svjesni. Što se tiče pitanja unutarnjeg tržišta i okoliša, to će doista biti zanimljivo. A zanimljiv dio će biti i dogovor ili sporazum o ribarstvu. 93% britanskih ribara glasovalo je za Brexit ali sada traže veći udio na tržištu Europske unije. Do sada 65% izvoza ide prema Europskoj uniji. Ja sam i rekao da ne mogu zbrojiti ili povezati 93 i 65, naprosto kao dva brojčana podatka. Eto, tu moramo mudro postupati kada se radi o ribarstvu, o kvotama u ribarstvu. To nije samo pitanje odbora za ribarstvo, već i odbora za okoliš. E, sva ostala pitanja su klasična pitanja e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Što se tiče javnog zdravlja, farmaceutskog sektora, e, ovdje čitam 75% ili 70% istraživanja vezano za e, medicinske proizvode obavlja se u Ujedinjenoj kraljevini. Je li to točan podatak? Je li se to doista odvija sve tamo? Svi proizvodi. E, agencije su do sada za medicinske proizvode u Londonu, koliko znam. I hoćemo li ostati na tih 70%? igra li agencija tu neku ulogu ili igra ulogu to što je agencija u Londonu, to mi nije jasno. To trebamo istražiti. Ne mogu zamisliti da 70% razvoja farmaceutske industrije u Europi se sada događa u Ujedinjenom kraljestvu. Nisam siguran u to. Mislim da postoje farmaceutske kompanije u drugim državama, uključno i u mojoj. Dakle, trebamo provjeriti taj brojčani podatak. Molim da to provjerite i objasnite, ja ne znam, ali pretpostavljam da bismo onda mogli imati problema sa rješavanjem ovog pitanja, ali svakako trebamo nešto učiniti s tim u svezi. i u pitanju ovih farmaceutskih proizvoda, naravno, primjenjujemo isto pravilo. Radi se o trećoj državi. Treća država treba biti provjerena tako da se zahtjeva od njih ispunjavanje i pridržavanje naših standarda. I posljednja stvar, sigurnost hrane i farmaceutski proizvodi. To pitanje ne smije politički djelovati tako da se cijeli sporazum uruši. To bi moglo značiti da će Britanija po ovim pitanjima dobiti otvorena vrata prema europskom tržištu i de facto ostati članica otvorenog tržišta ne plaćajući ništa za sudjelovanje na otvorenom tržištu, našem unutarnjem tržištu jer će proiz... Naravno, financijski E, sektor će još više koristiti ove argumente jer se stvari sada odvijaju jednostavno pa neka tako i ostane. Pa ćemo praktično imati sljedeću situaciju. Ujedinjena kraljevima će imati pristup unutarnjem tržištu kao članica Unije, a ne plaćajući doprinose Unije, ne plaćajući solidarnost za strukturne fondove, e, ne dopuštajući e, e, presude Europskog suda, ne dozvoljavajući slobodno kretanje ljudi. Dakle, moramo to zapamtiti. Ne smijemo zaboraviti da u smjernicama od ljeta i u rezoluciji parlamenta sljedeći stavak. Država koja napušta Uniju ne može imati iste prednosti kao država koja jest u Uniji i preuzela je sve obaveze koje iz toga proizlaze. Dakle, ukoliko ne pazimo na ovo načelo, upast ćemo u velike probleme jer ćemo prenijeti poruku svi mogu napustiti Uniju, ništa ne plaćati, a postupati kao da se ništa nije dogodilo. Tu trebamo biti doista vrlo oprezni. Dakle, radi se o tome da je država istupila iz Unije, postala je treća država i ništa se automatski ne odvija niti preuzima, a da se istovremeno ne poštuju obveze sudjelovanja na unutarnjem tržištu. I tu se bojim, što budemo bliži konkretnim pojedinačnim sektorima, to će biti lakše vjerovati da bi stvari trebale ostati kako jesu, a onda ćemo generalno upasti u velike probleme. To trebamo e, provjeriti, trebamo se držati pravila da nema e, istih učinaka ako izlazite iz Unije. To nije kazna, to je naprosto rezultat odluke izlaska iz Unije. To, to imate ovdje u aneksu. Moramo se čuvati ovakvih mogućih nesporazuma. Hvala vam, ja sam vas jasno i glasno čula. E, što se tiče javnog zdravlja, možda će situacija biti složenija, ali moji kolege će e, kasnije komentirati. E, počinjemo sa koordinatorima. Gospodin Lize će prvi uzeti riječ. Dvije i pol minute vam mogu dati i vrijeme je ograničeno. Hvala lijepa predsjedateljice, hvala lijepa Gifer Elmaru Broku. Mislim da su opće smjernice koje smo sada čuli, nešto što doista možemo pozdraviti. Što se tiče prijelaznog sporazuma, transitional agreement, mislim da je važno reći da nema odstupanja od aki komunitera, dakle od pravne stečevine, pogotovo ne u sigurnosti hrane i zaštiti okoliša. Slažem se sa Ferhofštatom. Ako sve to traje dulje od e, kraja 2020. možda to i nije tako loše, jer što dulje imamo taj prijelazni sporazum, to je veća šansa da se ljudi dozovu pameti. I da shvate da Brexit možda i nije bila tako dobra ideja. Imam dva konkretna pitanja o temi zaštite okoliša. Prvo, imao sam sastanak sa predstavnicima kemijske industrije u Njemačkoj i rekli su da je najvažnija stvar da rič ostane tako kako jest, da Velika Britanija i dalje primjenjuje rič. Dakle, to je mišljenje kemijske industrije. Je li to mišljenje kemijske industrije u Velikoj Britaniji? Druga stvar, Michael Gove, ministar okoliša Velike Britanije, rekao je da ne želi manje zaštite okoliša, već više zaštite okoliša. Pitam se, radi li se to samo o argumentima za Brexit ili on to doista trajno želi? Tu bih rado čuo mišljenje jednog i drugog kolege. A što se tiče pitanja zdravstvenog sektora, teško je pitanje. 70% ja trebam dodatnih informacija, čini mi se da je to pretjerani postotak industrija, pacijenti, liječnici, pa čak i britanska vlada kažu u zdravstvu bismo voljeli da stvari ostanu kako jesu. No prije no što o tome uopće budemo razgovarali, vrlo je važno da Britanci jasno kažu o čemu se radi. Britanski pri, vam e, predstavnici prilaze i kažu pa nek ostane sve kako jest ali o tome bi nam trebao nešto reći ministar. To je parcijalno povlačenje iz Brexita. Oni su glasovali za Brexit, pa je to sada zadano. Ali ako se situacija mijenja, možemo o njoj pregovarati. Ali sve to treba pogledati e, kao širu sliku, onako kao što je to tražio Elmer Blok. blok. Hvala lijepo. Gospodin Nas Hvala lijepa. Jako me boli kada govorite o Ujedinjenoj kraljevini kao trećoj državi. Imate puno prava to činiti, ali boli me. Vi znate da se mnogi u Britaniji bore protiv toga i nastavit ćemo. Ali to se sada događa u ovom trenutku i vi ste aludirali na jako puno stvari koje su iznimno važne. Što se tiče prijelaznog razdoblja, važno je da status quo ostane, zato da zadržimo kontinuitet i sigurnost što nam treba, a često poslovni, poslovna zajednica kaže da je protiv pretjeranih i prečestih promjena. Što se tiče okolišnih normi ili standarda, mnogi smatraju da je e, Brexit nešto što će dovesti do toga da budemo bolji od Europske unije, to je gola ambicija, e, kao što je to govorio gospodin Farage i drugi. Dakle, kada dođemo do budućeg trgovinskog sporazuma, bilo kakav ugovor ili sporazum eksplicite će spomenuti zaštitu okoliša koja mora ostati kakova jest evropska razina jest uvijek onaj minimum, a države su e, e, članice u mogućnosti dodati više ako to žele. Druga stvar je napuštanje Europskog suda prava građana koji vladu mogu pozvati na odgovornost. Često se je vlada Ujedinjene Kraljevina našla pred sudom pozvana na odgovornost. Što znači ova rezolucija koja govori o pravnoj provedbi onoga što kažemo? I treća stvar, pristup e, zdravstvu, pristup lijekovima, to treba zadržati i u ovoj fazi pregovora kako bi e, bilo zajamčeno sigurno dostavljanje lijekova pacijentima. Direktiva mora, o kojoj pregovaramo mora zajamčiti i nabavu i sigurnost lijekova to e, je stvarno cilj Akija. Znam da je Brok rekao da ne ulazimo u detalje, ali ovaj dio je doista iznimno važan. Hvala vam, gospođo Görling. Hvala lijepa. Moje pitanje je slično već postavljenom. Htjela bih samo razumjeti kakvi će e, biti budući trgovinski odnosi, što ćemo tražiti od Ujedinjene kraljevine vezano za zaštitu okoliša. Jer ovo što je rekao kolega Dans je trenutačno minimum. Hoćemo li imati dakle nekakav dogovor vezan za unutarnje tržište to je frazeologa koji se koristi u Londonu. Dakle, trebamo imati okolišni element. Okolišni element nikad nije u prvom redu ili najvažniji. To je ono što me brine i čini mi se da nikad neće postati središnje pitanje bilo kakvog sporazuma. To je nešto što lako možemo razvodniti ili izbaciti. Tako da bih ja zahtjevala da to pitanje bude središnje a naravno, gospodin Brok kaže da ne govorimo o detaljima. Jasno, ali bez detalja se ne može, čak i ako govorimo načelno. Druga stvar, prijelazno razdoblje. Nije mi jasno što taj pojam točno znači. To je na neki način produžetak pregovora o članku 50 jer e, jako puno toga treba još dogovoriti o prijelaznom razdoblju i bojim se da okolišna pitanja upravo upadaju u to. E, je li to prijelazno razdoblje, razdoblje u kojem se jedan sporazum mora udomačiti, ali ne znam hoćemo li imati detaljan e, sporazum u prijelaznom razdoblju. I onda imam još pitanje o tome kako će parlament E, e, reagirati. Dakle, ne znam hoću li ja biti uopće kao predstavnica Ujedinjene kraljevine u parlamentu nakon sredine sljedeće godine, ali parlament će i dalje imati glavnu ulogu, a bez predstavnika Ujedinjene kraljevine. Dakle, kako će se to dogoditi e, za vaše klubove, za vaš predstavnika u parlamentu, kako će se to odvijati u prijelaznom razdoblju i postoji li bilo kakav input da se glas Ujedinjene kraljevine čuje. Gospodin Gelbrandi. Evo ja ću se javiti u ime Alde. Hvala vam, gospodo, na vašim izlaganjima. Poput sebe i čuti da se o nama govori kao o trećoj zemlji. Moram reći da je to dosta bolno i da i dalje se borimo s tim. No, jedna kraljevina država je članca EU već preko 40 godina i usvojili smo već e, veliki broj zakona koji idu u smislu zašta okoliša i čitav niz sporazuma. Dakle, ja sam sudjelovao u mnogim od njih e, i tu su obveze u Pariškom sporazumu, zašta divljeg života, direktiva o staništima, o pticama i staništima i tako dalje. Imajući na umu prekograničnu granicu ovoga svega, bilo bi katastrofalno kad bi se Europska ujedinjena kraljevina povukla iz ovoga svega isključila od ostatka Europe. Vidim da ste svjesni toga. Gospođa May i gospodin Gov, ministar za zaštitu okoliša, iznijeli su 25-godišnji plan zaštite okoliša, no evo, danas već čuli smo da Severnja kraljina premišlja glede ciljeva o recikliranju za od 65% za 2035. godinu. Dakle, evo, već se protivimo nekim ciljevima koji su ovdje izrađeni, no bojim se da gospodin Gov ima velike škare i da će jednostavno izrezati i odrezati sve te mjere koje smo usvajali 40 godina. Mi nismo obična treća država koja dolazi i koja treba poboljšati svoje standarde. Mi se velikim dijelom e, mi velikim dijelom poštujemo europsko zakonodavstvo. No, mantra referenduma jeste bila da se treba povratiti kontrola. Dakle, ako pretpostavljamo da to znači smanjiti norme, onda je to zabrinjavajuće. Dakle, kako zajamčiti očuvanje tih e, standarda zaštite okoliša? To će biti na nama da se postaramo za to, s obzirom da više izlazimo iz zajedničkog sustava i Europskog suda pravde. Dakle, gdje su te globe kazne i tu se ne radi samo o zaštiti okoliša, već i o lijekovima, tu se ne radi o kaznim aktivnostima, proizvodnje, proizvoda. To je doista jako veliko što se dešava. Dakle, bilo bi dobro da to bude pravi međunarodni sporazum sa svim zaštitnim mjerama koje sadrže međunarodni sporazumi tako da bi bilo dobro da dobijemo te jake zaštitne mjere i jamstva. Naravno, ovdje su jako, jako važne stvari u pitanju. Hvala. Hvala vam, gospodin Flanagan, izvolite. Najpša hvala na ovoj prigodi koju nam pružate da vam postavimo pitanje vi ste u biti naš pregovarači za Brexit. a kada sam imenovan u parlament, eh, od mene stražilo da predstavljam eh, mišljenja svojih izbornih jedinica, a sada ćete vi biti ti koji ćete predstavljati ta gledišta i stave Europskog parlamenta o Brexitu. Po mom mišljenju, vi ste tu, dobro, zadužili ste se za taj posao i mislim da je pravedno što ste vi dobili to zaduženje s obzirom da Evo, mislim da je jedna od, jedan od glavnih razloga što je Ujedinjena kraljevina iz Europske unije, to što se stalno radi na dodatnoj integraciji, a vi to upravo i e, inkarnirate i vi ste rekli da će Ujedinjena kraljevina postati kepec ako napusti. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Da li ćete dokazati da ste bili u pravu tako što ćete pretvoriti Ujedinjenu kraljevinu u patuljka, što bi predstavilo veliki, veliki problem za Irsku, imajući na umu našu ogromnu međusobnu ovisnost u trgovinskim odnosima s Ujedinjenom kraljevinom? Ili ste odustali od te vizije da Ujedinjena kraljevina treba postati patuljak uh, ukoliko napusti Europsku uniju? Znam da kada ste u paru s nekim, ako kažete svom partneru da će postati patulja kako e, e, vas napusti, da će se odmah sutradan ta osoba okrenuti od vas i otići. Vi ste rekli da je Kraljevina dala dobre informacije i juče smo na Agriju i danas na Eviju govorili što će se desiti. Dakle, evo, malo smo Zapanjenjem ono što se radi. Rekli ste da će rezolucija ići od odbora na potvrdu, ali nakon što je izrađena. Možda bi bilo možda bi imalo više smisla kad biste s nama prvo razgovarali i kada bi se napravila neka formalna struktura o tome svemu, htio bih čuti što mislite o tome, znam da nema dovoljno vremena, da je malo vremena. Dvije dva pitanja. Gdje treba biti postavljena granica između Ujedinjene kraljevine i Europske unije i drugo, što je sa utjecajem na ribarstvo? Gdje će europske flote otići sada kada su izgubljene europske, e, britanske flote, britanske vode? Da li će ići u irske vode? Sretno, sretno sa poslom koji obavljate, nemojte pristati na sve i potrebno je za sve nas da obavite dobar posao. Hvala gospodin Taylor. Hvala, predsjedavajuće. Da, pa hvala vam najljepša na ovom izlaganju i na mogućnosti da vam se obratimo. Boću se jednom stvari. Evo, slažem se s onim što su rekli većina ljudi koji su javno. Imam jedno pitanje. Ovaj briefing koji ste poslali govori o pravnoj stečeni zaštitu okoliša no, u biti mene zanima također i dobrobit životinja, koja se ovdje ne spominje. No, ipak je jako važna stvar, osobito kada se govori o e, divljim e, divljim životinjama, žem, i zemljama iz uzgoja. Veliki broj zakonodavstava se tiče toga svega i odnosi na trgovinu koju treba koju trebamo biti u stanju zajamčiti. Jer tko zna što će se desiti nakon Brexita ukoliko britanske vlasti odluče konačnici da ne žele imati takve mjere, evo na primjer što se tiče klorinirane piletine ili e, govedine koje se uzgaja goveda koje se uzgajaju koristeći hormone. Dakle, ako oni žele smanjiti svoje norme, onda se mi, odnosno Europa, trebamo e, jasno i glasno e, očitovati i spomenuti dobrobit životinja u svojoj rezoluciji. Dakle, hvala vam na odgovor na ovo pitanje. Hvala, gospođa Rid. Dobar dan, dame i gospodo. Evo, za razliku od eh, velikog broja ljudi iz ovog odbora, ja vjerujem da će Brexit biti prilika za Britaniju da se uspješno razvija i različita europska, europske zakonodavne mjere predstavljaju problem u Ujedinjenoj kraljevini. i ova ogromna gazdinstva koja uzgajaju razne žitarice su jako pogubni za okoliš imam jednog e, prijatelja koji se koji je proučavao pčele, vidio je da e, veliki broj pčela e, nestaje, ugine zato što ovi naši oprašivači nemaju s čime hraniti drugim nego tim monokulturama. Poljoprivrednici u Ujedinjenoj kraljevini odustaju od uzgoja krava sve zbog ovih mjera. Dakle, ja mislim da imamo mogućnost da se razvijamo. Gospodin Gov je rekao da će se pozabaviti tim problemima. Dakle, ja doista vjerujem da je ovo prava mogućnost za naš budući razvoj. Jasno je da želimo trgovati, želimo imati prijateljske odnose s našim, sa svojim dragim susjedima. Tako da bismo ali bismo htjeli imati mogućnost određivati svoje vlastito zakonodavstvo i nadam se da ćemo doći do nekog sporazuma. Ali u svakom slučaju ne želim da mi Europska unija kroz narednih deset godina govori što mi je, što mi raditi. Hvala, gospođa Milan Hvala gospodo, što ste nam iznijeli pregled stanje pregovora. primas evo vidim kojih je pet stvari na kojima inzistirate. Prva stvar, očuvanje jednakih e, normi u Ujedinjoj kraljevini u Europi, no upravo zbog toga su oni e, očito i napustili Europu. No, Gospodin Brok eh, je spominjao pretenzije Britanaca, ali jasno mi je da jedna i druga strana moraju revidirati svoje pretenzije na niže. S obzirom da Ujedinjena kraljevina postaje treća država, dakle svi moraju iznijeti vidjeti koje su posljedice. Vidim i ovo što je gospodin Flanagan eh, spomenuo, to je šesta važna točka, to je mjesto gdje su granice u Francuskoj. Eh, nakon dogovora iz Kalea, tisuće migranata su blokirani u Francuskoj i oni za Francusku jednom, dva po tri put, idu od prihvatilišta do prihvatilišta, mogu to raditi 14 do 16 e, mjeseci, 90% njih e, su e, E, odbijeni i opet idu u Kale i tamo borave u sanitarno apsolutno neprihvatljivim e, uvjetima imajući na umu poštovanje koje e, dugujemo ljudima, ljudskim bićima. Dakle, ovo je jako hitna situacija i nadam se da ćete to imati na umu. Hvala. Hvala vama. McGinnis. Hvala predsjednica i Zahvaljujem gospodi Verhofstadt i Broku na njihovim izlaganjima. I problem s ovih pet e, pitanja kako e, je u tome što ćemo dobiti odgovor samo kad saznamo što je vidnja Kraljevina odlučila, no želim spomenuti e, par pravih opasnosti o sigurnosti pacijenata i farmaceutskim proizvodima. Na primjer, ako spomenjemo pitanje prispa lijekovima. 45 milijuna mm, e, pakiranja lijekova ide u 27 e, država članica e, Europske unije, 37 se vraća u drugom smjeru. Dakle, u potpunosti postoji jedna suradnja i međusobna ovisnost i htjela bih znati što će biti s tim ili barem mi recite što mislite da Ujedinjena Kraljevina misli i namjerava o tome, jer što više razgovaram eh, s kolegama iz Ujedinjene kraljevine, to mi je manje jasno. Što se tiče prekograničnog kretanja kvalifikacija, to imamo jasan problem sa eh, Irskom. Imali smo jako dobru prekograničnu zdravstvenu skrb u okviru Europske unije. Dakle, kako će kako, kakav će utjecaj na ovo imati Brexit. Dakle, ja nemam vremena za detaljnu analizu, ali želim naglasiti svim kolegama da postoje pravi problemi s sigurnostima pacijenata ukoliko dođe do bilo kakvog odmaka, ali doista bilo kakvog odmaka od trenutnog postupka. Farmaceutska industrija u ovom parlamentu se trudi svim silama objasniti koje su njihove potrebe da se ostane u, okviru ovog režima i tu je isto tako jema. Oni nemaju naravno glasačka prava, ali bilo bi dobro dakle, da čujemo što mislite e, što Ujedinjena kraljevina namjerava. Ovo se isto odnosi i na zašto okoliša i prehrambenu sigurnost. Što se tiče prehrambene sigurnosti, to pitanje doista će postati jako zabrinjavajuće ukoliko Ujedinjena kraljevina e, zaključi trgovinski sporazume s trećim zemljama kada više ne bude e, država članica Europske unije i E, treba pratiti kako će oni promijeniti svoje norme za prehrambenu sigurnost. I problem je što mi ovdje pokušavamo pregovarati u vakumu, nemamo apsolutno nikakav, ne, znamo apsolutno što Ujedinjena kraljevina namjerava, a trebamo zaštiti građane i tržište. Najviše hvala, gospodin Lajnen. Hvala lijepa, predsjedateljice kada izađe Velika Britanija iz zajedničkog tržišta, tada se bojim imati ćemo drugačije standarde i kod zaštite okoliša, zdravlja, sigurnost hrane. To je puno puta najavljeno tijekom najave za Brexit. Vi ste sami rekli da želite drugačije standarde. Dakle, sada Tereza May e, ne želi dijeliti s nama naše ciljeve u području plastike. Dakle, situacija neće biti bolja nego lošija. Slično kao što smo pokušali s drugim trgovanskim sporazumima, možemo to početi pokušati uređivati putem nekakvog regulatornog odbora. Nas je 27 sedam a Velika Britanija je samo jedna. Dakle, ne može nas Velika Britanija dolje povući ili bilo kuda povući, jer smo mi ipak čvrsti blok od 27 država članica. Zbog e, kratkoće vremena želim spomenuti samo jednu stvar. Hoće li Velika Britanija izaći iz Euratoma? Mislim da da, jer se radi tu o važnim pitanjima vezano za nuklearnu sigurnost, nuklearne elektrane i nuklearni otpad. Prekogranične informacije, kako će se sva ta pitanja riješiti ako izađe Velika Britanija iz ugovora Euratom. Karl-Heinz Hvala. Zastupnik Karl-Heinz Da, kada sve ovo čujem, sasvim je jasno da će standardi biti drugačiji. Ako je tome tako, onda kako smo mi, 27 država članica, za to pripremljeni den Chemiebereich, ich denke aber auch an Baustoffen, ich denke an die Verwendung. Tu prije svega mislim na kemijska poduzeća, na azbest, na građevinske materijale i tako dalje. Jesmo li spremni u mogućnosti uopće kontrolirati sporazum takvih razmjera s trećom državom? Uh, thank you. And, uh, Madame Cabezon-Ruiz. Hvala, gospođa Cabezon-Ruiz. Hvala lijepa. Dakle, shvaćam da e, po pitanju zdravlja dijelimo jako puno nesigurnosti, slično kao što se to događa u mnogim sektorima koji su vezani za Brexit. Po meni je e, glavni problem sljedeći. Govorila sam sa jako puno predstavnika Ujedinjene kraljevine, ali mislim da je problem de facto na strani Ujedinjene kraljevine. Ujedinjena kraljevina se udaljava od našeg zdravstvenog modela. Uh, sve države članice imaju jedan niz zajedničkih standarda. mislim da se oni udaljavaju od toga i biti će vrlo teško postići nekakav dogovor ili sporazum da se oni dalje trebaju držati naših, naših standarda. Ukoliko govorimo e, o e, sanitarnom osoblju, imamo 144 osoba e, stranih državljana koji rade u zdravstvu, u zdravstvenom sustavu Velike Britanije, dakle koji nisu Britanci već dulji e, e, niz godina, ti ljudi e, se boje da će imati problema, za njih ne postoje nikakva jamstva i oni se sada vraćaju, odlaze u druge države. Kada govorimo s druge strane o priznavanju diploma ili kvalifikacija, to je nešto što trebamo prihvatiti, zato što se trebamo pripremiti za povratak svih ovih kadrova kući k nama u Europu. Nadam Nadalje, lijekovi i znanstvene istraživanja. 2020. godine, dakle u projektu do 2020. zdravstvo i pitanje javnog zdravlja ima doista važnu ulogu u industriji govorimo da se ovdje 70% medicinskih proizvoda proizvodi u Velikoj Britaniji. Ne znam koliki je postotak, ali znam da je tih proizvoda jako puno. Dakle, mi smo, Europa, dali dodanu vrijednost Velikoj Britaniji Britaniji, stavljajući je u taj položaj, stavljajući je u položaj e, sjedišta agencije za ljekove. Dakle, mi bismo u pregovorima trebali sačuvati naše standarde, naše standarde, naše blagostanje, zaštita naših državljana ne smije biti niti na jedan način ugrožena. To je ono za što se trebamo boriti i onda nećemo imati nikakvih nesigurnosti ili poteškoća. Najviše hvala, to je bio doprinos svih zastupnika. Sada vama dajem riječ ponovo, gospodin Brok, najprije možete komentirati sve ono što ste čuli poslije na pitanje. Hvala. Ja bih se osvrnuo na neke od stvari koje ste rekli. Žao mi je što moram otići, ali moram održati jedan govor u eh, svom eh, u svojoj bazi. Smatram. Odgovorit ću na, njemačkom. na njemačkom. Dakle, e, prijelazno razdoblje sadrži određena pitanja. Po našim saznanjima i po našem razumijevanju, standardi i pravila ostaju kakvima jesu. To je ono što želim naglasiti. Sve ostaje kako jest. Nakon toga, ako uspješno završimo proces, imat ćemo sporazum s trećom državom. Dakle, to će onda biti nešto novo. Ponekad mi se čini kad slušam Londona i neke od vas ovdje u parlamentu, čini mi se da oni koji su najviše zagovarali Brexit sada kažu pa neka stvari ostanu kako jesu čitam britanske dokumente kao zahtjev za ulazak na unutarnje tržište uz neke iznimke. Novac, Europski sud pravde i slobodno kretanje radne snage. I već sam doživio neke ovakve situacije ili sam ih barem tako shvatio. Što se tiče farmaceutske industrije, to oni nama pokušavaju sasvim jasno reći. I mi Njemci uvijek čujemo iste argumente. A, pa bili BMW tako puno izvozio u e, Veliku Britaniju da smo treća država. Ne, ponavljam, vi jeste treća država i imat ćemo sporazum s trećom državom. Tko traži Brexit mora snositi i posljedice Brexita, jer inače je to nepravedno prema svima drugima. To treba biti sasvim jasno i po tim uvjetima treba pronaći konstruktivno rješenje. Velika Britanija odbija norveško rješenje, dakle Europski gospodarski prostor, odbija carinsku uniju, ne želi preuzeti obveze i jednostavno želi trgovinski ugovor. A, dakle, ući, po mom mišljenju, ponovno na unutarnje tržište, ali ovaj puta bez obaveza. Nemojmo zaboraviti zadržati široku sliku. Nemojte se putem detaljnih e, konkretnih e, pravila dati uvući u ovaj e, plan Velike Britanije. Druga stvar. Kod trgovinskog sporazuma možemo biti velikodušni u zajedničkom interesu zato što Brexit šteti objema stranama i nama i njima, ali Velikoj Britaniji više. budimo velikodušni ukoliko Velika Britanija sačuva standarde. A pitanje Regulatory Committee ili regulatornog odbora, o tome smo razgovarali vezano za TTIP. Ja sam protiv takvog odbora koji nas obvezuje. Svako pravilo mora značiti da ćemo sačuvati suverenitet Europskog parlamenta, a ne dopustiti dogovore između Londona i Brisela. To želim jasno reći. Ako Velika Britanija kaže želimo autonomiju, a meni intelektualno onda nije jasno kako žele e, izaći i zadržati stvari na istoj razini. To ne može proći bez poteškoća. Nadam se da ćemo e, u sljedećim mjesecima dobiti britanske prijedloge koji će nam pomoći kako ćemo to razumjeti. Do sada to nisam razumio i zato se neću uz pomoć pojedinačnih primjera ili slučajeva dati odvući na krivi put. Pit pitanja koje je postavio Michael Gove, više zaštite okoliša. On je jedan od najfanatičnijih zagovornika Brexita. Uvijek je govorio da želi izaći zbog evropske birokracije. I upravo sada u tom području, dakle gdje je govorio da ima previše birokracije u, u, u zaštiti okoliša, sad on želi postizati veće standarde. Ne razumijem, ali ako je tako, to je u redu. Što je tu propaganda, a što nije, ne znam. Slično vrijedi i za neka pitanja vezana za poljoprivredu. Mislim da trebamo jasno reći da što se tiče kvalitete proizvoda, moramo provjeriti sve proizvode iz Velike Britanije kao da dolaze i neke bilo koje druge treće države. E, netko je predložio da bismo Europsku medicinsku agenciju koristili da tamo postane članica Velika Britanija, bez toga mora biti spremna platiti istu količinu novca. E, slične ćemo rasprave imati s Europolom, čisto usput da kažem. Dakle, platiti pa onda surađivati. Drugačije to neće funkcionirati. Ako platite odgovarajuću pristojbu, ja sam evo danas i odnosno jučer razgovarao sa norveškom veleposlanicom. Radi se o projektima Obzor 2020. Erasmus. Oni plaćaju jednaki postotak BDP-a kao da su članice Europske unije za sudjelovanje u tim projektima. I to tako treba i ostati. Ali ako sad ulazimo u područje agencija i ako samo to izvučemo i želimo izvući prednosti iz tog položaja, Mislim da je važno da za istraživanje, farmaceutske proizvode i slično zadržimo suradnju. A privatne tvrtke će sigurno dalje željeti surađivati sa Velikom Britanijom. No, Velika Britanija više neće imati kritičnu masu da bude svjetski uspješna, uz našu pomoć to može ostvariti. 20 ili 25% sredstava iz obzora 2020. idu u Veliku Britaniju, a članstvo Velike Britanije e, u tom projektu je predmet pregovora kako ćemo to dovesti u razuman odnos. Pazite, četvrtina cijelog novca iz obzora za istraživanja ide u Veliku Britaniju. Pa da vidimo kako ćemo riješiti taj problem. E, to su gorke činjenice s kojima ćemo se morati suočiti. Gospodine Flanagan, vaša politič, politički klub je dio odbora za Brexit i upućen je u sve. Ne postoji ništa što vi ne biste mogli znati ili vaš klub ne bi znao. I mislim da možemo dobro surađivati. A što se tiče dobrobiti životinja, animal welfare, to je dio europskih standarda, europskih normi iz okolišnih razloga i iz razloga sigurnosti hrane. Slično, dakle, kao i u drugim područjima, ovdje se govori o standardima. Dakle, proizvodi koji nisu proizvedeni u okviru poštivanja pravila o dobrobiti životinja, tada tu imamo problem. I o tome treba jasno govoriti. gospođa Florence, gospodin Lize govorili su o provjeri standarda. E, moramo govoriti posebno što znači primjena riča od strane Velike Britanije. To je naprosto model kako možemo ostvariti suradnju i sačuvati standarde u zajedničkom interesu. Ali molim vas, nemojte stalno ponavljati da je s jedne strane Velika Britanija, a s druge strane 27 država članica. Ne, s druge strane je Europska unija. Ne bih želio da vam padne na pamet sklapati neke zasebne ili posebne sporazume i na taj način pokušavati e, riješiti pitanja. Kolega Đulajn je govorio o Euratomu, to je jako važno pitanje ne samo zbog e, nuklearnog materijala, već i zbog sigurnosti. Što to znači? To je nerješen problem koji ima daleko sežne posljedice. I to će biti sigurno posebno poglavlje u pregovorima izlazak iz Euratoma i što to znači gospodarski, sigurnosno, politički, okolišno i tako dalje. Mišljenja sam da ćemo morati početi bez obzira na sve ulaziti u detalje. Ali sada radimo smjernice za drugu fazu. Prva faza pregovora je takozvan raskid ugovora. Onda kreće sporazum o prijelaznom razdoblju prijelazno razdoblje moramo koristiti, dakle to su dvije godine ili nešto više, da napravimo pošteni novi sporazum, odnosno ugovor. I mislim da, evo ponovit ću ono što sam već rekao, dakle ožujak 2019. to je rok nakon kojeg je Velika Britanija treća država čak i ako budemo još u prijelaznom razdoblju. Dakle, radi se o pregovorima o budućim odnosima s Velikom Britanijom kao s trećom državom, uz sve posljedice koje su s time povezane. Kako ne bi bilo nesporazuma ili eventualno lažnih nada. I na kraju pitanje granica, migracije i tako dalje referendum za Brexit, borba oko toga, Evropska unija. Nije odgovorna za migracijsku krizu, sloboda kretanja radne snage iz Poljske prema Britaniji pomješana je s pitanjem izbjeglica Sirije, iz Sirije i Iraka. Francuska je poduzela ogromne napore u Luci Kale. Velika Britanija nije u šengenskom sustavu i stalno je mogla kontrolirati svoje vanjske granice, jer ih se nikad te kontrole nije odrekla. Francuska je zaštitila Veliku Britaniju i nije ljude poslala dalje. Dakle, to onda, nakon Brexita, Francuska više ne mora činiti pa će Velika Britanija sama rješavati taj problem. Neće to više biti obveza niti Evropske unije, niti Francuske. To zagovornici Brexita moraju jasno znati. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine Broka, sada gospodin Verhofstadt. Pa Slušao sam gospodina Broka, čini se da ovaj odbor se bavi svime, čak i sporazumom između Francuske i Velike Britanije u Kaleu. No, Elmar i e, vi također ste puno puta koristili izraz treća zemlja. Gospodin Dans nije sretan s tim no razlog je vrlo jednostavan. To nije naš izbor, to je izbor Britanije i Ujedinjene kraljevine. Ako Ujedinjena kraljevina kaže sloboda kretanja nije moguća, onda nije moguće rješenje sa zajedničkim ekonomskim prostorom. Ako Britanija kaže nema e, nadležnosti Europskog suda, onda nije moguće rješenje kao iz Ukrajine jer tamo Europski sud ima nadležnost. Kad Velika Britanija želi punu suverenost da sklapa trgovinske ugovore, onda Carinska unija nije moguća. Razlog zašto o tome razgovaramo nije naš izbor, to je njihov izbor to su njihova stajališta od kojih ne odstupaju. Dakle, nije moguće imati carinsku uniju i tako dalje i tako dalje. Danas govorimo o sporazumu s trećom državom. Jer njihova stajališta su ta koja određuju što imamo na stolu, na pregovaračkom stolu. To nije izbor 27 država članica. Nije da su one rekle hoćemo ovo ili nećemo ono. No, e, riječ je e, e, i o standardima zaštite okoliša, ali i o svemu drugome, na primjer o financijskim uslugama. Dakle, sve to podriva našu uniju, jer sad je Ujedinjena kraljevina jedna od 28 država članica. Kad razgovaramo o standardima zaštitne okoliše, Velika Britanija sjedi u svim agencijama, u svim institucijama i surađuje sa ostalim 27 država i nešto se dogovori. Ponekad Velika Britanija može igrati ključnu ulogu u blokiranju nekih stvari, ali tako to funkcionira. No nećemo dopustiti da taj sustav zamijeni bilateralni sustav gdje za svaki e, standard zaštite okoliša prvo imamo svoj e, standard, a onda o njemu pregovaramo s Ujedinjenom kraljevinom. Onda ćemo gubiti e, Uniju, jer ćemo poslati svima signala ako izađete, onda ćete imati više moći, više autoriteta, dakle neće doći do bilateralnog sporazuma po svakom pitanju između 27 država članica i Ujedinjene kraljevine. To nećemo dopustiti ni u jednom sektoru Europske unije, zato što to potkopava Uniju i stvara novi sustav e, koji je bilateralan i gdje oni koji izlaze dobivaju moć sklapanja bilateralnih sporazuma s Europskom unijom. Dakle, 27 država članica odlučuje o standardima i to se ne mijenja. U buduće ćemo imati konzultacije s Ujedinjenom kraljevinom u prijelaznom razdoblju. U budućnosti ćemo imati arbitražni sustav s Ujedinjenom kraljevinom ako bude, do, e, ako bude sporova, ali mi nikada nećemo potkopavati autonomiju 27 država članica da odlučuje o standardima i da ih primjenjuje. Dakle, konsultacija u tranziciji da, arbitraža u budućem odnosu da. Sve će to biti moguće, ali neće se ugroziti autonomija i suverenost 27 država članica. Dakle, može biti konzultacija, ali ne može doći do outsourcinga autonomija 27 država članica i Europskog parlamenta e, da neko novo tijelo e, odlučuje jer time bismo mi prenijeli svoje ovlasti na neko vanjsko tijelo. Do toga neće doći svi kažu pa želimo da sve ostane onako kako je bilo. Ne, ne može biti tako, to je nemoguće. I ne možemo koristiti tu cijelu raspravu da umanjimo ovlasti i autonomiju Europske unije. Drugo, nikada nećemo dopustiti da se standardi Europske unije snize. To će biti naše mjerilo. Kad god govorimo o odnosu sa trećom zemljom, naši standardi ostaju nedodirljivi. Nikad ih nećemo e, snižavati jer ćemo inače imati utrku prema dnu. Može biti riječ o okolišu, može biti riječ o pravima radnika, na primjer. Treći element, kako e, to provoditi? će konkretan sustav. To je jasno, to postoji u svakom sporazumu sa svakom trećom državom. Sustav arbitraže ali kada se bude tumačilo pravo Europske unije, to neće raditi arbitraža nego Europski sud, jer samo Europski sud je nadležan tumačiti europsko pravo to će biti neovisno od arbitraže. Arbitraža u, u nekom trenutku, kada je riječ o tumačenju europskog prava, se mora obratiti Europskom sudu, jer nećemo prenijeti tu ovlast na neko vanjsko tijelo izvan pravne e, stečevine i strukture Europske unije. Kad je riječ o prijelaznom razdoblju, gospođo Gerling, to je dio povlačenja, to nije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 To je dio članka 50. Zato ta tranzicija ne može trajati 10 godina jer onda to više nije tranzicija i onda nije moguće da to bude dijelom povlačenja. To može biti e, samo dijelom povlačenja kad je vremenski ograničeno. Zato gospodin Barnje kaže do 2020. Mi kažemo pa možda malo dulje, ali najviše tri godine. No to će biti dijelom povlačenja. Dakle, e, kada e, u e, listopadu pred parlament dođe sporazum, bit će riječ o čla, povlačenju po članku 50, uključujući i prijelazno razdoblje i dodatak koji će zapravo biti izjava o budućem odnosu. Sad malo brzam prolazeći kroz e, vaše primjedbe, no mislim da je potpuno jasno da moramo naći rješenja, na primjer kad je riječ o znanstvenim istraživanjima u Euratomu, u EMI, imamo već primjere kako to funkcionira s trećim državama i imamo modele koje možemo primijeniti u slučaju Britanije. I na kraju, gospodine Flanagan, e, e, pitate jesam li ja dobar e, e, pregovarač jer sam federalist pa evo u dobrom sam društvu e, Gaspar je bio e, mone, svi su oni bili federalisti, čak je i Churchill bio federalist, prema tome to nije problem e, a to što sam rekao da su neke države patuljci u budućem svijetu, sve evropske države su patuljci jedini način da se to izbjegne je da se surađuje u EU Europskoj uniji. To je rekao Paul Henry Spak, a ne ja. Dakle, svi smo mi patuljci. Neki u ovom trenutku toga nisu svjesni, ali će vrlo brzo postati svjesni toga jer to je stvarnost. Mislim da je apsolutno ključno da po tih pet pitanja koja sam postavio možda e, službe vašeg odbora to mogu ponovo poslati svim članovima jer nam je jako važno imati vaše mišljenje o tim pitanjima. To ćemo sve uzeti u obzir e, kada budemo pisali rezoluciju. Rezolucija još nije napisana, još je nemamo. E, ona će biti napisana kada primimo e, sugestije vašeg odbora za ugradnju u poglavlje o okolišu. Hvala. Pozivam vas da ponovo dođete, a tada ćemo imati nove korake u ovoj sagi o Brexitu. Dakle, puno vam hvala i vidimo se sljedeći put. Uh, pa kolege, ako ste pripremili svoje glasačke karte, onda ćemo započeti sa glasovanjem. Prije toga želim pozdraviti skupinu studenata sa Univerziteta Kleve koji su danas došli na sastanak našeg odbora zajedno s profesorom Sikingom. Dobrodošli. Dakle, prva točka na našem popisu za glasovanje je dobro poznat dosije gdje se dijeli napor. Glasujemo elektronski, otvaram glasovanje. EPP je glas više, jedan glas viška, u redu. Zatvaram glasovanje. I usvaja se. Čestitam. Zatim, Lusjev, jedno glasovanje elektronsko, otvaram glasovanje. O Lulu CF, dakle EPP opet glas viška. još uvijek jedan glas e, je više nego što treba biti. Možemo li to riješiti kako bismo išli naprijed? Hvala. Dakle, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam. Sljedeće glasovanje je usmeno pitanje komisije o okljevanju e, kad je riječ o cijepljenju i e, manje cijepljenje u Europi. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Is to ista tema usmeno pitanje vijeću, okljevanje e, po pitanju cijepljenja, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se, naravno, dobro. Sljedeća tema za glasovanje je o monitoringu i izvješćivanju emisijama ugljičnog dioksida i e, potrošnje goriva od, novi, od strane novih teških teretnih vozila. Tko je za amandman? Tko je protiv provjera? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Devedeset pada, devedeset četiri. Tko je za? Amandman devedeset četiri. Protiv, suzdržani, odbija se. Devedeset šest za, protiv, suzdržani, odbija se. Devedeset sedam za protiv, suzdržani, odbacuje se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106, ne, to o tome ne glasujemo u redu. 16, tko je za 16, protiv, suzdržani, usvaja se. Trans 16 za, protiv, suzdržani. Odbija se kompromis 10 za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 118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 protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124 za, protiv, suzdržani, provjerava se 124. Za, otvaram glasovanje. Amandman 124. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 125. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sto dvadeset sedam za protiv suzdržani odbija se sto dvadeset osam za protiv, suzdržani odbija se. Tran 19 za, protiv. Provjera Tran 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23, 150 do 153 i tran 23, oni su identični. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 154 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155, tran 25, amandman 25 i 26 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, odbija se. 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. E, odnosno 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 za, protiv, suzdržani, odbija se. 160 za, protiv, suzdržani, odbija se. 161 za, protiv, suzdržani, odbija se. 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv. Govorim sad o kompromisu. Usvaja se. 173 i 74 za, protiv, suzdržani odbija se 175 za protiv suzdržani provjera otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbija se amandman 28 za protiv suzdržani usvaja se 184 za, protiv, provjera 184. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Glasovanje usvaja se. 185 za, protiv, sustržani, odbija se 186 za, protiv, sustržani, odbija se 187 za, protiv, suzdržani odbija se. 188 za, protiv, suzdržani usvaja se. Tran 1 za, protiv, suzdržani. Tko je za tran 1? Dakle, usvaja se tran 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani odbija se. 308 za, provjera 37, otvaram glasovanje o 37. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 38 za. Protiv suzdržani odbija se. 39 za, protiv, suzdržani odbija se. 41 za, protiv, suzdržani odbija se. <clears throat> Tran 6 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis za <clears throat> usvaja se. 43 <clears throat> za, protiv, suzdržani odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, provjera 8. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Devet za, protiv, suzdržani. Devet za, protiv, suzdržani. Provjera devet. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 70. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79, 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 14, 89, 90, tran 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 15, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 93. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se nacrt, eh, izmjenjen nacrt mišljenja, tko je za, pardon, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada trebamo glasati o mandatu za pokretanje međuinstitucionalnih pregovora. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. No, ovo nije možda zavrijedilo jak pljesak, jer nemamo baš tako jako većinu. It's not a Next one is... Uh... Evo da smo dosljedni. Gospođa, gospođa Juso. Dakle, glasamo o označavanju alkoholnih pića. Amandman 159. Tko je za? Protiv? Molim, provjeru, otvaram glasanje. 159. Dakle, prvi amandman, ali potpunosti je bilo nesno gdje je većina. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 2, 160, agri 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 161. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći agri 13. I čet... ne, bez 14. Dakle, samo ova prva dva. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 163. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 164 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 166. 167. 168. I tako dalje. 169. Dakle, i 170. Dakle, 167. i 8. S obzirom da je 166 povučen. Dakle, tko je za ova dva? Ispričavam se, možda ovo nisam jasno rekla. Nitko nije za. Tko je protiv? Odbio se. Glasali ste 167. i 8. Sada 169 i 170. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 171. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 172, 73 i Agri 17. Tko za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Agri 18, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 174, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 19, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 175, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 21 Inta 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 177. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Tko je to rekao? Otvaram glasanje. Ok, ne no, it might be. <laughs> might be that you are right. Možda ste i u pravu. Zatvaram glasanje. Dakle, kao što vidite, sam htjela sam znati tko je to toliko pogriješio. 178. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 179. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 179. Tko je za? Ponavljam. Protiv. Suzdržani usvaja se. 180. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 181. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Peti. Jagri 22. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 182. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 183. i 4. tko je za, protiv, suzdrani, usvaja se. Dobro. Otvaram elektroničko glasanje za 183. i 84. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 6 i Agri 23. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 185 i 86, tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 187. Agri 24. Tko je za? Protiv. Suzdržani ste glasali. 187. Agri 24. Dignite ruke, molim vas. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Paket o šećera za, protiv, suzdržaj, usvaja se. Amandman 119 za protiv suzdrani, odbija se. 191 tko za? Stotno tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 192. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 194. za, protiv, suzdržani, odbija se. 195 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tis 22, 3, 4, 5. Tko je za? Protiv? suzdržani, molim provjeru. To je paket 222, 345. Od 222 do 225. Otvaram glasanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. 221. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 226. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 227. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 228. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 229. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 230. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 231. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. Agri 31. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8. Otpada. Agri 32. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru Agri 32. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram. Odbija se ili 33 tko je za, protiv, suzdržani. Agri 33 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 34 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Unblock 332, 3, 9 i Agri 35 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 234 do 237, inta 10, tko za, protiv, suzdržani, odbija se. 238, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 36, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 239, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 240, 242 za protiv suzdržani usvaja se. 241 za protiv suzdržani odbija se. 243 za protiv suzdržani odbija se. 244 tko je za protiv suzdržani odbija se. 245 tko je za protiv suzdržani usvaja se 247, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se 38, 248, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se 249 za, protiv, suzdržani us, odbija se 250 za, protiv, suzdržani odbija se 251, tko je za, protiv, suzdržani odbija se 252, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 253 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 254 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 255 za, protiv, suzdržani odbija se. 256 za, protiv, suzdržani odbija se. 258 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 257 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 259 za, protiv, suzdržani, odbija se. 267 za, protiv, suzdržani, odbija se. 260 i 261 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se nisam vidjela ruke LDA. Dakle, 260, 261, molim vas, tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Čak i kad vas vidim, ne mogu vas prebrojati. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 262, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 264 tko je za, protiv, suzdrani, odbija se. 263, Agri 39 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 268 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 266 tko je za, protiv, suzdrani, usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 275, 6, 7 i 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 274. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 279. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 283. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 13. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 302. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 303. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 34. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis treći Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis četvrti Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 305. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 50. Za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 51. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. inta 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 52, inta 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 312. Agri 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 57. Minuta 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 314 i Agri 58. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 314 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 316. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 317. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 312. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 318. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 319. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 321. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 322. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 323. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 324. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 325. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 326. za, protiv, suzdržani, odbija se. 327. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. inta 23. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 328. i 329. tko je za, protiv, suzdržani. Tko je protiv? Usvaja se. 330. Tko je za? Kompromis 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 336. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 337. Za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 338. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 339. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 340. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 341. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 342 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Inta 25 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. 43. Inta 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. Inta 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. Inta 28. 345. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 19. 346. Inta 29. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Agri 61. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Inta 30. Tko je za, protiv, suzdržani. Molim elektroničku provjeru, elektroničko glasanje. Inta 30. Zatvoram glasanje. Odbija se 347 za, protiv, suzdržani, usvaja se 348 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 62, tko je za, protiv, suzdržani, nisam vidjela. Tko je za Agri 62, protiv, suzdržani, odbija se 20 imta 32 i amandman 349 koji je za protiv suzdržani usvaja se 350 koji je za protiv suzdržani odbija se Agri 63 koji je za protiv suzdržani usvaja se 21 imta 33 i 351 koji je za protiv suzdržani usvaja se Inta 34, Agri 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 375, 357, Koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 358, Koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 67 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 359 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 23 Inta 37 i i to je to. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 360 tko je E, Inta 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 371 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 372 pada, 373 za, protiv suzdržani, odbija se. Agri 70 za, protiv suzdržani, usvaja se. 374 za, protiv suzdržani, odbija se. 375 za, protiv suzdržani, odbija se. 376 za, protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 393, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. 31. Agri 74 za, protiv suzdržani usvaja se. 394 za, protiv suzdržani odbija se. 396 za, protiv suzdržani usvaja se. 397 za, protiv suzdržani odbija se. 397 provjera otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Želite li provjeriti 396 također? Idemo provjeriti 396 također. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 401, jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 402 i 403 za, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 402 i 403. Otvaram glasovanje. E, ne mogu se više dobro koncentrirati. Čujem buku. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ispričavam se. Dakle, usvaja se. Drugo nećemo glasovati. Hvala na sugestiji jer smatramo to usvojenim. Ne, moramo dalje. 405 e, za, protiv. Dakle, još jednom. 405. koje za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti. 405. Usvaja se. 404. Tko je za? Amandman 33. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 406. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 407. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 409. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 408. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 76. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. 410 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 411 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 78 za, protiv suzdržani usvaja se. Agri 79 za, protiv suzdržani usvaja se. Agri 80 za, protiv suzdržani usvaja se. 412 za, protiv suzdržani usvaja se. 413 za, protiv suzdržani odbija se. 414, 415 za, protiv suzdržani usvaja se. Tehnički kompromis, aneks 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stranica 38, amandman 418, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 421 za, protiv, suzdržani usvaja se. 422 za, protiv, suzdržani, provjera 422, molim. 422, usvaja se. 423 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Ne. Provjeru molim. Za 423. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 424 za, protiv, suzdržani. 424 još jednom. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 426 za, protiv. Gospodin Dans je još uvijek neodlučan. Dakle, 426. Ko je za? Hvala vam. Usvaja se. 428 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 431, 32, 33. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 437 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19. Ko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 441, dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 441. dio, provjera molim, otvoramo glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Agri 90, ko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 442 za, protiv, suzdržani, odbija se. 442 mogu vas ponovno zamoliti. Dakle, 442. Nemam ništa protiv amandmana. Molim, jeste li svi za 442? Da, onda je usvojen. Oprostite, gospodine Pika, ali nisam vidjela dovoljno ruku osim vaše. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 448 za, protiv, suzdržani odbija se. 449, Agri 96, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 450, tko je za, tko je protiv, Provjera 450, molim, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 43. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. 454. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 459 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 460, 461, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 462 i 63, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 464 i 465 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 466 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 467 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 468 za protiv suzdržani usvaja se, 58 za protiv suzdržani usvaja se, 469 za protiv suzdržani odbija se, kompromis 21 za protiv suzdržani usvaja se. 472 za 472 za protiv suzdržani provjera molim Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 22. Za. Protiv suzdržani. O, usvaja se. Amandman 59. Za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 516 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 517 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 518 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 519 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 520 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za protiv suzdržani odbija se. 79 za protiv suzdržani odbija se. 80 za protiv suzdržani odbija se. Želi, molim možda skupno glasati do 88, paket gospođe Tornano, od 81 do 88, je li moguće za ALDE glasovati na taj način? skupno glasovati od 81 do 88. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se sve. 96. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Agri 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, Usvaja se, ja mislim. Idemo provjeriti. 98. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Agri 2. Tko je za? Protiv suzdržani? Usvaja se. 99 za, protiv suzdržani? Odbija se. 100 za protiv suzdržani odbija se. 108 za protiv suzdržani odbija se. 109 za protiv suzdržani odbija se. 101 za protiv suzdržani odbija se. Agri 3 za protiv suzdržani provjera molim. Agri 3. Agri 3 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 102 za protiv suzdržani odbaja se. 120 za protiv suzdržani odbija se. 103 104 za protiv suzdržani provjera. 103 104 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 105 za protiv suzdržani. Odbija se. Predlažem ponovno skupno glasovanje od 106 do 115 ako je moguće. Hvala vam. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Je li moguće Rekli ste da, da je moguće skupno glasovati. Ne, vi ste rekli ne, nisam vas čula, prostite. Ne, ne, ako je netko protiv, to ne možemo raditi. Gospodin Pederčini je to preporučio. 106 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 107 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 110 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. 114 za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, odbija se. 117 i 118 i 119 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 116 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 121 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 122 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 123 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 41. Tko je za? Tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 42. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 133. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 6, Inta 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135, Agri 7, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137, za, protiv, suzdržani, odbija se. 138, za, protiv, suzdržani, odbija se. Inta 4, tko je za, tko je protiv, suzdržani, Usvaja se. Agri za. Ne. Oprostite. E, otpada. Idemo na Agri 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 140 za. Protiv. Suzdržani. 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 144 za, protiv. Pa molim provjeru za 144. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis 43. Za, protiv, suzdržani? Usvaja se. 154 za, protiv suzdržani odbija se. 155 za, protiv suzdržani odbija se. 156 za, protiv suzdržani odbija se. 157 za, protiv suzdržani odbija se. 158 za, protiv suzdržani odbija se. E, konačno elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno.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 sljedeći višegodišnji financijski okvir, priprema stajališta parlamenta o višegodišnjem e, financijskom okviru, kompromis 1, tko je za suzdržan, usvaja se. Kompromis 2, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 16, za, protiv, suzdržani, provjera 16. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ako su svi glasovali, usvaja se 17 za, protiv suzdržani. Usvaja se 18 za, protiv suzdržani. Provjera 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Provjera 31. I to se, e, dakle, zatvara glasovanje, odbija se. 32, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani odbija se. 36 za, protiv, suzdržani usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 do 45 eh, koji je identičan za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, provjera 46, otvar glasovanje.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 suzdržani, odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58, 58,

za protiv e, suzdržani odbija se 71 za protiv suzdržani odbija se kompromis 4 za protiv suzdržani usvaja se 82 za protiv o ispričavam se ispričavam se kompromis 5 za protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. 88 za, protiv, suzdržani usvaja se, 89 <clears throat> za, protiv, suzdržani usvaja se, 90 za, protiv, suzdržani usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se 90 za protiv suzdržani usvaja se 93 za protiv suzdržani usvaja se 94 za protiv suzdržani usvaja se konačno glasovanje elektronskim putem otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se sljedeće Europska strategija u e, kooperativnom i inteligentnom prometu je za protiv suzdržani usvaja se dva za protiv suzdržani usvaja se kompromis 2, za protiv suzdržani usvaja se kompromis 3, za protiv suzdržani usvaja se kompromis jedan za protiv e, suzdržani usvaja se Šest za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, odbija se, usvaja se, to jest 13 <clears throat> za, protiv, suzdržani, usvaja se, 14 za, protiv, suzdržani, odbija se, 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se, 22 za, protiv, suzdržani, odbija se, 23 za, protiv, suzdržani, odbija se, 25 za, protiv, suzdržani, odbija se, 26 za, protiv, suzdržani, odbija se, 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se, Amandman 38 e, za protiv suzdržani odbija se, 39 za protiv suzdržani usvaja se, 14 e, e, za protiv suzdržani usvaja se, 42 za protiv suzdržani usvaja se, 42, 43 ili 42, 42 u redu, 43 za kaže da trebamo glasovati. Htjela sam reći 42, ali izgleda da smo još glasovali o 42. On je usvojen, pa idemo na 43 za, protiv, suzdržani odbija se, 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada glasujemo o europskom semestru za koordinaciju gospodarske politike, e, pregled godišnjeg rasta 2018. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 3 za, protiv suzdržani usvaja se, četiri za protiv suzdržani usvaja se, pet za protiv suzdržani usvaja se, šest za protiv suzdržani usvaja se, sedam u dva dijela, prvi dio tko je za protiv e, suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani Provjera, drugi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se 10 za, protiv, suzdržani, provjera Otvaram glasovanje i zatvaram. Usvaja se 11 od dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, dakle u potpunosti se usvaja. 21 za protiv suzdržani odbija se, 22 za protiv suzdržani Provjera 22. Otvaram glasovanje. Zatvara se. Usvaja se 23. Tko je za? Protiv? E, suzdržani odbija se. 24. 25 za protiv suzdržani usvaja se i konačno glasovanje elektroničkim putem otvaram glasovanje i zatvaram usvaja se sada glasujemo o razriješnici Prvo komisija. Komisija, amandman 1 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 2 za protiv suzdržani odbija se. 3 za protiv suzdržani usvaja se. 4 za protiv suzdržani odbija se. 6, ne 5, 5, amandman 5 za protiv suzdržani usvaja se, 6 za protiv suzdržani odbija se, 7 za protiv suzdržani odbija se, Osam za protiv e, suzdržani odbija se, 9 za protiv suzdržani odbija se, 10 za protiv suzdržani usvaja se i 11 za protiv suzdržani odbija se i konačno glasovanje elektroničkim putem otvaram glasovanje. I samo što nije zatvoreno, evo zatvoreno i usvaja se. I sada EMA, amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv suzdržani odbija se Tri za protiv suzdržani usvaja se Četiri za protiv suzdržani odbija se pet za protiv suzdržani odbija se Šest za protiv suzdržani usvaja se Sedam sa usmenim amandmanom da li prihvaćate usmeni amandman da onda glasujemo sa e, usmenim manom za protiv e, usvaja se e, osam za protiv suzdržani odbija se devet. također ima usmeni amandman prihvaćate li usmeni amandman da dakle glasujemo devet s usmenim amandmanom za protiv suzdržani provjera provjera 9 sa usmenim amandmanom. Otvaram glasovanje. I samo što nije zatvoreno, odnosno sad je zatvoreno, odbija se. I konačno glasovanje elektroničkim putem i zatvaram glasovanje i usvaja se. Razrišnica za EFSU, amanon prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, nisam čula. 8 nismo glasali o osmom amandmanu. Mhm. Dobro, možemo još jednom provjeriti amandman 8, možda sam bila zbunjena osam za, u potpunosti usvojen 10 za, protiv, suzdržan, e, dobro, ovo ćemo provjeriti, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 9 za, protiv, suzdržani, odbija se konačno glasanje elektroničkim putem, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti ECDC. Imam prvi za, protiv, suzdržani. Imam prvi za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, odbija se tri za, protiv, suzdržani, odbija se četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se peti za, protiv, suzdržani, odbija se šest za, protiv, suzdržani, odbija se. Otvaram konačno elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada glasamo o Europskoj agenciji za okoliš EEA, Amandman prvi za. Protiv. Molim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 Otvaram konačno elektronično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na EKU. Amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri za, protiv, suzdržani, Molim provjeru. Otvaram glasanje. Elektroničko glasanje. Zatvaram. Odbija se peti za, protiv, suzdržani. Odbija se šest za, protiv, suzdržani. Usvaja se otvaram konačno elektroničko glasanje. Gotovo. Zatvaram glasanje. Dakle, usvaja se i izgleda je glasanje savršeno. Dakle, velika hvala na suradnji i razumijevanju. Kao što znate, gospođa Bjenkovska e, Dakle, obratili smo joj se i tražili da nam dostavi pismeni odgovor. Dakle, zaključujemo ovim današnji sastanak.